U odnosu na preporuku odbora EKON da se ne uloži prigovor na delegiranu uredbu, što je najavljeno na otvaranju jučerašnje sjednice, nismo primili niti jedan prigovor u posljednja 24 sata. U skladu sa pravilom 105. stavkom 6. Ovo, ova preporuka je usvojena. Bit će objavljena zajedno sa usvojenim tekstovima sutra u srijedu 13. prosinca 2017.